Dakle, kada je riječ o ovoj razrišnici, Europska mora osnažiti i postati učinkovitiji e, globalni igrač. Moramo osnažiti svoje obrambene i sigurnosne e, sposobnosti, ali i kao vodeći donator u svijetu moramo razmotriti projekte sa zemljama partnerima. Inače će nas gledati kao zlatnu koku, što će utjecati na naš kredibilitet ako ne budemo fokusirani E, dakle, kako će se komisija nositi sa pomanjkanjem vidljivosti projekata za hranu koje financira Europska unija? Hoćete li surađivati sa zemljama domaćinima i e, zauzeti pristup uspješnosti? E, nadalje, možete li ovu, ovaj dom obavijestiti o mjerama koje su poduzete Hvala kolegice. Gospodin Deva nije ovdje, pa sada će riječ imati gospođa Leontini. Jednu minutu. Hvala vam. Europski parlament ima ekskluzivno pravo odobriti izvršenje proračuna. Budući da je to institucija koja je direktno izabrana od strane europskih građana, mora provoditi demokratsku kontroli ako se želi zajamčiti da agencija i Europska komisija napravila na način koriste sredstva koja su im stavljena na raspolaganje. Što se tiče davanja razrišnice za 2017. za Europsku agenciju za sigurnost zračnog pomorskog prometa, za željeznički promet, za zajednički e, pothvat za Cesar, te zajednički pothvat Ship to Rail. Za to sam bio izvjestitelj i temeljio sam svoj rad na e, izvješćima revizorskog suda. Zbog toga sam u ime odbora TRAN pripremio dva mišljenja i utvrdio da su dvije agencije e, na pravilan način provodile svoj proračun. I e, pozivam te agencije da nastave na e, pravilan način provoditi proračun te boriti se protiv transparenti, te boriti se za što veću transparentnost. Hvala vam sada riječima gospođa Mihajlova. Hvala. Povjereniče, predsjedniče revizorskog suda, predstavnici vijeća. E, Komisija za regionalni razvoj je sretna što može naglasiti da su e, stupnjevi e, grešaka kad je riječ o teritorijalnoj koheziji znatno pali sa 4,8% na 3% u 2017. A sve te greške za neprihvatljive troškove su pridonjele u velikoj mjeri e, na ovaj ukupni izračun grešaka. E, često E, su e, posljedice tih grešaka ublažene i kada je riječ o preispitivanju na pola razdoblja smatramo da je dodatna veća fleksibilnost. A sada u ime Agri

A sada u ime odbora za ribarstvo gospodin Kadek. Hvala. Odbor za ribarstvo je dao svoje mišljenje o razrešnici e, proračuna. Revizorski e, sud nije imao posebnih komentara o aktivnostima opće uprave Mare, no ipak želimo da se posebno izračuna stopa grešaka za ribarstvo, da se to ne spaja sa drugim e, sektorima poput zdravstva. Želimo naglasiti da e, pomanjkanje povlačenja sredstava za e, ribarstvo je problem. Hvala vam. E, Agencija za ribarstvo savršeno provodi svoj proračun e, i to nastojaći promičući održivo e, ribarstvo, promičući što veća ribolovna područja te nastojeći ostvariti ciljeve zajedničke ribarstvene politike. Ribolovni sektor je tradicionalno vrlo kompliciran, a danas još i više. Nesigurnost koju stvara Brexit, provedba zajedničke ribarstvene politike, obveza iskrcaja, zatim čitav niz tehničkih mjera te ili učinci klimatskih promjena sve to traže od Europe da ova politika postane jedna od prioritetnih politika. Mnogo je teritorija poput mojeg, dolazim iz Galicija, to je prva regija po ribolovu u Europskoj uniji i mi stvarno tražimo da imamo snažnu ribolovnu politiku koja će imati snažan proračun i da se time ne trguje. Na tome sam radio u ovom sazivu Europskog parlamenta zato što je to i potrebno i pravedno. Sada jedna minuta za odbor Kult, gospodin Zrevski. Zahvaljujem. Imam, želim ovdje reći dvije stvari. Prije svega što se tiče proračuna, a zatim eh, što se tiče prevoditelja. za ovo prvo želim reći da Erasmus eh, Plus eh, ima tendenciju eh, širenja, način provedbe je pozitivan, što je važno jer Erasmus projekt imamo već 30 godina i više od 9 milijuna studenata do sada je sudjelovalo na ovom programu. A druga stvar koju sam želio reći, kreativna Europa ima tu puno toga što smo dobro učinili, ali možda nije ima dovoljno apsorpcije, možda 20-21%, a mi mislimo da ovaj e, program nije možda cijenjen na dovoljan način. Što se tiče Centra za prevoditelje, to je pozitivno. E, hvala za odbor za e, Libe. Hvala. Mi smo, e, iz, mi smo donijeli različnice one agencije koje su u nadležnosti odbora Libe i mi predlažemo različnicu svih tih agencija od strane parlamenta, ali samo par napomena. Naime, Šteta je da e, zbog nedostatka sredstava agencije ne mogu na EPS-u na svim jezici, službenim jezicima Europske unije objaviti svoja mjesta i tu trebamo pomoć komisije, neke agencije kao EULIZA, EGIZ, e, FRA, CEPOL i EASO zbog e, također imaju problema sa time što Agencija za banke podataka većinu posla rade tri vanjske agencije što vodi do ovisnosti, a može biti čak i sigurnosni rizik. Te na kraju želim još ukazati na to da e, e, su neke, neke ove nasumične e, nasumični postupci preispitivanja ne mogu dati konkretan rezultat. Gospođa Björk. Puno hvala. Mi u svakom dokumentu tražimo kvalitetu, ali e, kada se izradi dokument instituciju, institucije ne rade posao dobro potrebna su i sredstva za neke stvari. Nedovoljna su sredstva za ženska prava. Iz feminističkog stajališta mogu reći da ne dobivamo dovoljno i ocjena različitih e, fondova se ne obavlja. E, dakle, želimo se fokusirati na ljudska prava žena, na borbu protiv nasilja protiv žena e, također e, i e, seksualna e, prava i zdravlje žena. Žene zaslužuje veći dio proračuna, a sada će u ime Pučana minutu i pol govoriti gospođa Gressler. Hvala, želim zahvaliti predsjedniku vijeća što je došao ovdje i hvala što je iznio stajalište. Želim vas pozvati da nastavimo rasprave, da nam da uspijemo i ovu stvar sa razrešnicom za vijeće isto riješiti, ali također i smanjiti e, cijeli postupak razrešnice. Hvala vam što ste ovdje i povjerenča, hvala na ljubaznim riječima. Ja također želim zahvaliti vama i vašem timu. Naime, znamo da se razrešnica shvaća ozbiljno, zato vam e, zahvaljujemo da te da one stvari koje ste najavili, posebice raspis e, natječaja za glavnog, direkt, glavnog direktora naravno da bude naravno ispravana. To je naravno i u pogledu onoga što se tiče imenovanja za mjesto glavnog tajnika važno. A što se tiče MG, želim još reći da smo zapravo zapanjeni, odnosno ja sam bila zapanjena i tek sam danas e, shvatila koja je bila posljednja presuda reča i IMG je bila organizacija koju je e, komisija e, zapravo osnovala i vodila jako zapravo sada vidimo koji je proces prošla ta organizacija, taj manjak transparentnosti i također presudu u prvom e, na prvostupanjska presuda da je mogla biti toliko netransparentna i ne upućena, tako da eto, sretni smo i zbog ovoga. Hvala vama i želimo daljnju suradnju. A sada za e, klub socijalista i demokrata gospodin Parnjumov. Dakle, 2017. godine je došlo do velikog napretka. E, parlament e, ima veći profil e, kada je riječ o općim troškovima parlamenta u reguliranju posjetitelja, sigurnost, rad sa pripravnicima, ali svejedno treba više učiniti. E, moramo vlastiti političke stranke da ih financiraju privatne poduzeća, odnosno da, da ih ne plaćaju ta poduzeća. Kako netko ko radi u e, skupini za okoliš može primati sredstva od Monsanta, na primjer. Dakle, ja se zalažem za zabranu e, takvih e, donacija. A kao drugo, ispričavam se, da, da, imate još pola minute, da, da minuta i pol, ispričavam se. dakle, ne reći da ne želimo jedan odbor koji će se boriti protiv seksualnog zlostavljanja i napastovanja nije dobro. E, Zelini i guje se za to zalažu. Ispričavam se još jednom, a sljedeći govornik gospodin Čanjevski EKR nažalost nećemo više primati nikakve e, zahtjeve za riječ zbog vremenskog ograničenja. Predsjedniče, imam e, osjećaj deja vu Naime, svake godine e, se u ovom postupku razrišnice e, ovdje e, nalazimo i govorimo o nedostatku suradnje sa vijećom. Nekako imam osjećaj da je ovo neka vrsta never ending story, priča koja bez kraja u kojoj zapravo nema nikakvog napretka. A ne bih puno više o tome govorio, ali ovo je zapravo nečujeno. I htio bih još nešto reći o ovim problemima sa Fondom za azil, migraciju i integraciju. Znači za taj fond kao i za fond za unutarnju sigurnost. Naime, i e, nešto o krivom e, proračunu e, stope greške. A sad nam gospođa Plabajova. Ja bih nešto rekla o razrišnici za komisiju. Zahvaljujem izvjestiteljici ne samo na E, napornom radu, već i na tome što je pridonijelo da se e, davanje razrješnice vidi kao važan dio e, cijelog postupka no to je manje e, te e, greške i ono što gledamo je manje od 3% proračuna a sve ostalo je izvršeno na vrijeme i na pravi način u interesu naših građana, poduzeća i zajedničkih ciljeva. To moramo prikazati građanima kao uspjeh Europske unije e, već za različnicu za 2014 želim da to postane e, važan dio cijelog ciklusa e, trošenja proračunskog novca. E, moramo se usredotočiti na učinkovitost i na sprječavanje grešaka i fokusirati se na činjenice i ne koristiti kao fiktivnu referencu za buduća događanja za koja nema mjesta u našoj raspravi. A sada gospođa Tas. E, puno hvala kolege povjereniče. Svatko ko želi biti uvjerljiv kad je riječ o pravednom korištenju e, novca poreznih obveznika e, koji se zalaže za transparentnost mora najprije srediti situaciju u svojoj vlastitoj kući imamo osjetljiva pitanja kao što je na primjer imenovanje e, glavnog e, tajnika europski pravobranitelj je rekao u prosincu e, da smo u toj čudnoj situaciji došli do ruba onog što je zakonito dakle trebamo odobriti amandmane ali trebamo se usprotiviti činjenici da je gospodin Selma je bio prisutan e, na sastancima odbora gdje su se e, pripremali odgovori na naše prigovore. E, također kada je riječ o sukobu interesa e, imamo konkretna pitanja. Prvo, kakva je situacija kada je riječ o istrazi e, u slučaju u Češkoj, e, kada ćemo imati konačno izvješće i hoće li Europska komisija dati izjavu prije E, izbora e, kada je riječ o e, pravljenju reda u vlastitoj kući moramo preispitati preporuke i prisiliti e, tijela da vrate novac koji nije isplaćen. Trebamo to na pravi način provjeravati i e, svaki zastupnik u Europskom parlamentu mora objaviti e, godišnje račune i knjigovodstvo. A sad gospodin De Jong. Hvala. Ja bih e, govorio o razrišnici za parlament. Ja sam e, uložio prijedlog e, koji se odnosi na strašnu situaciju do koje je došlo čuli smo da e, zaposlenici imaju e, dva vrlo kratke pauze za ručak, da ne smiju međusobno e, dakle Može li se ovo pojasniti? Htio bih e, znati tko je zadužen za isplatu plaća i u kakvom uvjetima radi osoblje. Rečeno nam je da se ništa nije poboljšalo. Parlament ne može biti, e, ponašati se poput robovlasnika. Dakle, trebamo nešto poduzeti e, kada je riječ o domu, o kući evropske povijesti, dakle tu nemamo e, vanjsku reviziju, mislim da parlament to prihvaća i da se moramo pozabaviti tima još u ovom sazivu. Gospodin Bolog sada ima riječ. Još Hvala. Samo da bih e, e, ukratko nešto rekao za one koji gledaju iz stvarnog svijetu. Dakle, riječ je o davanju razrježnice gdje zastupnici e, pregledaju račune svih agencija, poduzeća i daju odobrenje. Dakle, to u načelu nije loše, ali nedostaje stvarni učinak učinka, učinak e, ovih e, postupaka. E, EASO ima proračun od 86 milijuna u prošlosti, u nedavnoj prošlosti je bilo raznih nedopustivih događanja tamo ako pogledamo proračun e, parlamenta za 2020. povećan je za 2 milijarde eure, a sinoć ste odobrili e, preko 3 milijuna eura za 51 e, izvođača koji bi trebali izgrađivati paneuropsku zajednicu u oči izbora. Dakle, to je e, mašinerija za propagandu kojoj se protivim, za to se troši novac e, poreznih obveznika. Ako Tereza May e, preživi i nastavi sa svojom izdajom Brexita, E, ako prođe ovaj sporazum o povlačenju e, britanski e, porezni obveznici će morati platiti 39 milijarde eura. Zato ću se ja ovome protiviti. Sva ova politička područja trebaju biti u ingerenciji demokratski izabranih nacionalnih vlada ili samostalno ili bilateralno. A sada gospodin Čoka dvije minute minuta. Bilo tko tko ima imalo zdravog razuma, tko je dobar otac ili dobra majka, bi e, ove troškove analizirao i vidio jako, jako, jako puno trošenja novca koje se ne može opravdati. A jedna plenarna sjednica nije dovoljna da se sve to ispriča. ja ću ih spomenuti tek nekoliko i pozivam vas da vam zdravi razum uđe u glavu vama koji vodite ovu e, instituciju. Evo, sjedište u Strasburu 48 dana godišnje Eh, dakle toliko se dana koristi, a više od 300 eh, dana je slobodna, košta gotovo 2 milijarde eura u pet godine. Troškovi putovanja između eh, dva grada podrazumijevaju i povećanje zagađenja od 15 tisuća tona ugljičnog dioksida. A govorimo o tome da će, da Europska unija želi do 2030. smanjiti zagađenje, a ne znam kako mi tome pridonosimo. Zatim imamo 9 milijuna za kuću europske povijesti. Posjećuje je 200 osoba dnevno. Zatim 500 milijuna za staro sjedište EME, zato što je netko e, zaboravio na tu odredbu iz ugovora. Do 2039. imat ćemo prazno sjedište zato što nemamo posebnu odredbu za to. Dakle, 500 milijuna traćenja novca. 16 milijuna za administrativne troškove. To predviđa novi europski proračun. No ni to vam nije dovoljno. Mislite na to da ćete potrošiti 33 milijuna eura za promotivnu kampanju uoči izbora. I mislite da ćete prito pritom e, sakriti ovakvo traćenje novca. Netko je u prošlosti bio um, uvjeren da oni koji odlaze su europski građani. Ne, danas će europski građani reagirati i pozivaju vas, evo imate kutiju za selitbe i pozivaju vas da napustite ovaj parlament. Govornik je prekinut. Nemate više vremena, sada riječ ima gospodin Zdehovski na minutu i pol. Izvolite. Važeni pane predsjedavajući, važeni pane komisaři, Gospodine povjereniče, ne slušate me. Gospodine predsjedniče Revizorskog suda, drago mi je da mogu podržati davanje razrišnice svim zajedničkim poduzećima te da mogu reći da je ovaj izvještaj uravnotežen. Suradnja sa zajedničkim poduzećima u području e, istraživanja i inovacije su ključna ako želimo razviti naše tehnologije te ako želimo raditi na razvoju te strategije na razini Europske unije. Sve to daje mnogo snažniji mandata zemljama članicama. Ako želimo osnažiti i potaknuti suradnju između e, poduzeća na europskoj razini, to je ono što moramo učiniti. No, gospodine povjereniče koji me i dalje ne slušate, dopustite mi da vam postavim jedno ključno pitanje, a pitanje se odnosi na sukob interesa. Imamo vrlo važnu e, direktivu koja treba rješavati takva, e, takve sporove. I postavili su vam tri pitanja, ja ću vam postaviti samo jedno. Gospodine povjereniče, ako me sada napokon slušate. Hoćete li napokon riješiti e, problem sukoba interesa nekih e, visoko rangiranih dužnosnika? I molim vas da mi odgovorite zašto još uvijek niste odgovorili na neka od pitanja. Hvala vam. Dobre odpoledne. Važeni pane Gospodin Poš, hvala vam. E, hvala vam što ste mi dali riječ. Povjereniče predsjedniče Revizorskog suda. E, najprije želim zahvaliti gospođi Dlabajovi na e, suradnji u pripremi ovog vrlo kvalitetnog izvještaja. Već četvrti puta za redom sam ja bio ili izvjestitelj u sjeni ili izvjestitelj za zajednička poduzeća. I moram reći da je stvarno došlo do značajnih poboljšanja i kad je riječ o upravljanju projektima ili u organizaciji određenih poduzeća. No, još uvijek postoje neke nepravilnosti. Zajednička poduzeća još uvijek nisu riješila određene probleme u provedbi programa Obzor 2020. No, ja i dalje vjerujem da kvaliteta je bitnija od kvantitete, te da je u interesu europskog proračuna da se pravilno ulaže i da se pravilno troše novci. No, e, ova analiza je pokazala da ova zajednička poduzeća imaju veliku dodanu vrijednost i ja preporučam da se da razrišnica svim tim poduzećima za 2017. Hvala gospođa Makove, izvolite. Hvala. Sukob interesa je onaj slon u staklari. No, Europski revizorski sud nije napravio izvješće još od 2012. godine, a kada je to izvješće napravljeno, nije ga objavila. Dakle, evo već 7 godina ponavljam, Revizorski sud nije izradio izvješće o sukobu interesa barem o onim agencijama koje surađuju s industrijom. Dakle, svaki put važno je kada se radi o novim lijekovima, avionima, helikopterima, u sjemenu. Važno je da imamo izvješće i da se objave, iako jer suprotno možemo imati opravdanu sumnju da nisu objektivni testovi, a moramo dakle imati objektivne neovisne neovisna testiranja. Nedavno se pojavila nova moda. Naime, u tim agencijama se rade izjave o nepostojanju sukoba interesa. Tako da ja kao zastupnica ili stručnjak e, izjavljujem e, da nema sukoba interesa. Pa kako se to može napraviti? Takva ocjena mora biti napravljena predsjednik prekida. Ispričavam se, ali se morate držati dodijeljenog vam vremena. Imali se na raspolaganju minut i pol. Gospodin Ali. Hvala povredniče predsjedniče povjerenje Šettinger, gospodine Lener. Želim zahvaliti oboma izvjestiteljima na razrišnicu za proračunsku godinu 2017. godinu. Ovdje se radi o institucijama čije funkcioniranje imalo veliki utjecaj na svakodnevni život europljana i na njihovo poimanje učinkovitosti zakonodavnog rada unutar Unije. Ove 32 agencije imaju ukupni proračun 2,24 milijarde eura i preuzetih obveza. Imajući na umu obim njihovih e, aktivnosti, važno je da izvješće o bude e, uredno i da se naznači da su sve agencije uspješno e, dobro osim jedne Trebali smo također naglasiti da su agencije pokazale i dokazale veću suradnju, što je povećalo njihovu vidljivost. Što više, učinkovitije su funkcionirali. Što se tiče Europskog parlamenta imamo također, bilježimo također pozitivan stav korištenje financijskih e, resursa u ispunjenju ciljeva 2017. pokazuje ohrabrujuće rezultate 99% proračuna e, je uspješno utrošen. Ovim se pokazuje dakle uspješno korištenje resursima. Neke od poboljšanja do kojih je bilo u parlamentu 2017. godine pomogli su ne samo da se poboljša učinkovitost funkcioniranja, već isto tako i predsjedavajući prekida i ovog govornika. Hvala vam, sljedeći govornik je gospodin Tarand. Imate jedan minut. Hvala, ja ću govoriti samo o samom parlamentu. Svi znamo da, su da zeleni imaju e, kritične poglede na opće rashode 2018. imamo internu službu vozila, tu smo rekli i stavili jasno do znanja koliko, smo, koliko kritika se može iznijeti prema tome. No, ovaj novi funkci, sustav funkcionira, auti su zeleni, poštuju okoliš i imamo profesionalne e, vozače. naravno, imamo i prazna sjedišta kada se putuje od Brisla do Strasbura. No, evo, vidjeli smo da su neki Aldeovci kritizirali, no s obzirom da je gospodin Verhofstadt e, Aldeovac, mogao bi nam pokazati kako to treba raditi. U svakom slučaju bio je, bila je privilegija uh, sudjelovati u odboru konti. Kako kaže uh, gospod, uh, pisac Platonov, ako se sredstva troše u guvernanu, treba ih dobro u upravi, treba ih dobro koristiti. Gospodin Flanagan, Naša zadaća je da budemo zadnja kontrola glede rashoda. U ovom izvješću svake godine radi se sažetak svih tih troškova svake godine i iako sam protiv razrešnice s 2017 te e, za ovo izvješće ću, s ovim izvješćem ću se složiti jer ovdje, zabiljež, ovdje bilježim jako dobar rad i osobito gospođa sender i njenog osoblja koja je doista e, imala suvisao pristup e, ovom pitanju. Nije naravno sve sjajno. Europski revizorski sud također ima važnu ulogu prema stanovništvu i državama članicama Europske unije. Imaju obvezu da se zajemči e, nadzor koji će biti detaljan e, i iskren. Za 2017. nije bio takav i to je, smo imali velikih e, propusta. Ovdje nemam dovoljno u 90 sekundi da ulazim u pojedinosti, ali dovoljno je reći da e, njihova pomanjkanja mora moramo prokazati i to smo napravili. Hvala. Gospođo franka Sanchez, minut i pol, gospodin. Draga gospodin. Radio sam na ovoj razrešnici u okviru rada drugih institucija i želim zahvaliti svima na suradnji. Mislim da su amandmani koje smo predstavili na odboru i na plenarnoj da će omogućiti poboljšanje rada ostalih tijela i Europske službe za vanjsko djelovanje. Predsjedavajući, mislim da se rasprava o razrješnicama ne treba pretvoriti u bojno polje na kojem će biti napada i političkih propitivanja pred europske izbore. Mislim da provedba, odnosno izvršenje ovih razrešnica treba biti povezano uz e, zakonodavno i redovno provjeravanje proračuna i da taj proračun bude podređen određenim načelima zdrave uprave. A to vrijedi predsjedniče i za imenovanje e, generalnog tajnika komisije. Posjećam da je isti imenovan u veljači 2018. da je parlament svoju rezoluciju u travnju i sada se raspravlja o razrješnici za 2017. Dakle, jasno je da to ne odgovara e, jednom drugom. Dakle, predsjedniče, ja slažem s onim što su neki kolege rekli, na parlamentu je da odobri na e, pravan, valjan način e, te stvari, ali mislim da parlament ima veću moralnu vjerodostojnost, imao bi veći legitimitet ako bi u našoj policiji imenovanja bio praćen ovaj takav primjer. Hvala gospođa Kinić, jedan minut, izvolite. Hvala gospodine predsjedajući, gospodine povjereniče, gospodine predsjedniče. E, želim čestiti svim dakle kolegama koji su obavili odličan posao u razini za 2017. ali što se tiče i agencije. Dakle, ove agencije su prve dakle, koje se moraju pozabaviti s izazovima koji su pred Europskom unijom. Govorimo o pravosuđu, sigurnosti, migracijama i temeljnim pravima. Primjerice Eurojust ima već veliku ulogu, bori se protiv najtežeg prekograničnog kriminala. U najbližoj budućnosti bit će dio, dakle, ureda europskog tužitelja. U svakom slučaju krenuli su s poboljšanjem rezultata i poboljšali su i e, organizaciju struktura i samog upravljanja u skladu e, s novom uredbom. Što se takvih agencija tiče, e, proračun mora biti transparentan i isto tako sve ostalo mora biti korektno i u redu. Smatram da je to dužnost koju imamo mi kao Europska unija prema građanima. Hvala jedan minut, gospodin Fito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

Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Imamo dakle fondove, imamo 60 godina povijesti i e, vidimo i sami dakle kakva je situacija. Ne znamo kako je budućnost dakle na tom planu i u svakom slučaju vrijeme je da razgovaramo o Europskom razvojnom fondu i njegove budućnosti. Nadam se da će taj fond e, konačno izgubiti. Dakle, ovaj poseban status koji ima kraj drugih europskih e, fondova. Zbog toga cilje i programa u tom okviru veoma često nisu bili ispunjeni. Bilo je grešaka u provedbi razmjerno mnogo. I e, revizorski sud je jasno ustanovio to a zapravo se gleda na taj fond kao nešto posebno u posljednje vrijeme iz čega bi trebali proizaći novi projekti i financiranje novih projekata a transparentnost razvojne politike nije e, podignuta u tom vremenu i mnogo toga još preostaje u smislu konkretnog posla. To treba na neki način dakle, integrirati. Hvala zastupnik Andrija, imate minut i pol. Mikrofon na vas. Hvala predsjedavajući. Ja ovo i dalje nazivam aferom Selmajer. Pročitat ću vam članak 11 bis statusa e, dužnosnika gdje se kaže da u izvršenju svojih dužnosti dužnosnik se ne može baviti onim predmetima u kojima je izravno ili neizravno imao osoban interes. No, kao što svi mi to ovdje znamo, imenovanje gospodina Selmajera na mjesto glavnog e, tajnika Europske komisije je u najmanju ruku bila e, upitna. Ovdje smo iznijeli čitav niz pitanja glede tog imenovanja. I 24. ožujka 2018. održan je sastanak za izradu pitanja, e, sazvao ga je kabinet gospodina Junkera, a to, na, toj na tom sastanku sudjelovao je gospodin Selmajer. S obzirom da pitanja koja su postavljena nisu zadovoljavala naš E, naš, dom, mi smo postavili još 61 pitanje. I 2.4.2018. održano je novi sastanak na koje je ponovno bio gospodin Selmajer. I Zbog toga moramo ozbiljno intervenirati po pitanju nadzora. Predlažem da gospodin Juncker dođe i objasni na konferenciji predsjednika kako to praksu uvodi. Predlažem da se uspostavi istražno povjerenstvo u našem e, parlamentu kako bi se e, to razjasnilo i e, u međuvremenu predlažem da gospodin Zelmajer bude razriješen, odnosno suspendiran, a ako ne razriješen svojih dužnosti zbog nepoštivanja internih pravila. Hvala kolege. Nemamo, ukidam sada mogućnost e, za e, Keždja jedini koji ima tu mogućnost je gospodin Polčak, izvolite. Hvala vam što mi dajete riječ, predsjedatelju. Želim reći da se slažem s razrišnicom i ovdje je napravljen jako dobar posao na ovom izvješću. Želim bih govoriti o 2,5 milijarde eura za koje znamo da su od javnog interesa u e, socijalnim, e, socijalnom radu. Ovdje se i njihova e, ovdje se može naprijediti puno toga, osobito korištenja IT sektora, no europska dodana vrijednost ovoga svega je uspostavljena i potvrđena. Tu su i neki sukobi interesa i vidimo da neki premijeri Mislim, postoje neki, neke agencije koje zapošljavaju ljude iz privatnog e, sektora, što je neprihvatljivo. Dakle, moramo tražiti od Europske komisije da nam kaže što će s tim po tom pitanju raditi. Hvala. Hvala, kao što sam rekao, imamo glasanje u pet sati, tako da bih doista cijenio ako bismo mogli zaključiti sve govore do tada. Dakle, molim da zaključni govori budu što je kraće moguće, gospodine Lenart. Predsjedniče Lene, imate riječ. E, predsjedniče, zastupnici. Kao prvo, veoma vam hvala na ovoj zanimljivoj raspravi i mnogim poticajima, obzirom na to koliko je vremena preostalo, dva aspekta. Kao prvo, tema sukoba interesa i etička pitanja. Postoji namjera da se dakle e, ljudi na relevantnim pozicijama pozabave tim pitanjima što se tiče etičkih pitanja prema kojima će se ravnati rad institucije. Nakon ljeta to bi sve trebalo već biti dovršeno. I bit će isto tako i takozvani peer review koji će u najdoglednije vrijeme biti dovršen, dakle nakon ljetne pauze. Drugi aspekt, to je želja, često puta ponavljena da se smanje dakle pogreške u čim više sektora proračuna. E, međutim, e, to neće ni u budućnosti biti e, moguće. Jer što je zapravo to stupa pogreške? To je statistički matematička metoda kojom određujemo dakle vjerojatnost pogreške u pojedinim postupcima i znamo koliko je tu transakcija dakle, u igri. Obično ih uzimamo tisuću e, kao testni uzorak i na temelju toga dakle, izračunamo vjerojatnost pogreške. Što kod godine smo rekli, 2017. vjerojatna kvota 2,4%. E, a vjerojatnost je bila 95%, e, stupa tolerancije je bila od plus ili minus, od minus do plus 1% i dakle to dakle iznosi dakle između nešto između 1,3 i 1,4% na kraju kad se skupa podvuče dakle crta i ukoliko dakle vidimo je manje sektore gdje ima još manje podataka na raspolaganju onda naravno točnost te kvote biva sve manja i manja konkretno u administrativnom području ukoliko imamo 0,9 ili 0,5% onda je to samo procjena i to se mora znati a vjerojatna kvota može biti i iznad toga ali može biti i ispod toga na tom statističkom području naprosto nema više smisla e, ići za e, većom točnošću jer je to statistički nemoguće i to zapravo nije ni u kakvom razmjeru prema onome što se zapravo konkretno događa. U svakom slučaju više od ovoga e, ne treba ni očekivati u budućnosti. Mislim dakle da to moram u ovom trenutku reći kao odgovor na sve ono što sam čuo, želje koje su izređene da ovo dakle još do veće mjere provedemo u svim sektorima, na svim područjima. Matematički to naprosto nije moguće, nema smisla zbog toga jer je apsolutno fiktivno razmišljati o tome da smo mogli postići dakle ovu točnost koja se od nas traži. Hvala gospodina povjereniče i izvolite imate riječ. Ja bih se da me i gospodo osvrnuo na tri politički e, značajna pitanja koje smo čuli. Kao Prvo, konkretna pitanja, sukob interesa. I Republika Češka Radili smo dakle s ekspertnim timovima iz DG Regio, DG Agri, DG e, Glavno uprave za zapošljavanje. U Pragu smo dakle imali taj sastanak i razgovarali smo veoma, veoma temeljito o konkretnim dokumentima, o brojkama, o evoluciji pojedinih trendova. I veoma smo široko dakle, raspravljali o mogućim manifestacijama cijele te situacije. Zamolio sam isto tako kolege i e, čelnika, čelnike glavnih e, uprava da poduzmu korektivne korake čim je prije moguće u e, najkraćem razdoblju. Nije bilo konkretnog roka, međutim zbog toga jer je temeljitost bila važnija od brzine. Međutim vidite i sami da se intenzivno radi. I govorimo o svega nekoliko tjedana a i stanistom vašeg dakle, odbora dogovorili smo dakle, da učinimo su po tom pitanju 15. travnja ovdje u Strasburu. ćemo dakle, ovaj preliminarni izvještaj o revizijama studija prvih posljedica učinaka i nakon toga pokušamo izvući zaključke koji se sami nude na temelju svega što smo ustanovili. Postoji vremenski pritisak. Bićemo spremni za daljna pitanja, naravno, bez obzira na to. Kao drugo, pitanje imenovanja, dakle, e, e, glavnog tajnika ili, ili čelnika, radi se o, tu o dva instrumenta koja su nužna za takvu odluku jedan i drugi instrument jednako su e, učinkoviti u smislu vlastitog mjesta i vlastite važnosti u našem pravosudnom okviru, zakonskom okviru. Koji su e, mogući scenariji? Dakle, da dođe do većih devijacija u, konkretnom brođenom i statističkom smislu na početku nekog mandata. I upravo zbog toga došlo se do zaključka da se ponovo definiraju dakle konkretne kompetencije koje su potrebne za to mjesto. To je jedino što je smisleno u tom smislu kao politička odluka i kao drugo mi ćemo sudjelovati, bit ćemo važna komponenta u svemu tome i po pitanju mobilnosti, u aspektu mobilnosti, dakle nakon pet ili šest godina, dakle premještaj e, s jednog mjesta na drugo, radi se o takozvanim transferima. Zbog toga, ukoliko neko na takvoj poziciji, dakle e, šest, sedam ili osam, devet godina, onda E, e, obično ljudi e, počnu prigovarati i postavljaju pitanja zašto i nakon toga dakle uslijedi transfer pod takvim pritiskom. U svakom slučaju, tijekom sljedećih dana vi ćemo reći i o, konkretnim okolnostima svega toga i kako će to funkcionirati. Koja će biti konkretna procedura koju smo predvidjeli za to. Treća stvar, se glavnog tajnika tiče, mnogo je pitanja dakle, koje mu dakle, može postaviti ovaj visoki dom i na koje treba odgovoriti. Dakle, e, ja se sjećam što sam ja o tome rekao još dakle na odboru za kontrolu proračuna u, u ožujku. Postoji mnogo dakle pitanja koja su nužna u tom kontekstu. Želimo veoma općino odgovoriti na njih. Međutim, to moramo dakle parcijalno kreti s odgovaranjem e, tijekom konzultacija, jedno pitanje po jedno. I na taj način nikako ne naručavamo sadržaj tih odgovora. Primjerice, dobili smo jedan, odgovor, dakle, od kada dakle, se to kreće, kad možemo očekivati konkretnu odluku u tom smislu. I jedno pitanje je bilo prvo, je to bilo dakle, u tijeku 15. 16. 17. 18. Zatim su rekli u veljači. To se moralo znati. Međutim, bilo je jasno cijelo vrijeme jedna stvar, a to je da na ta pitanja može odgovoriti samo ta konkretna osoba. U međuvremenu, dakle, ne znamo točno kako stvar stoji, ali u svakom slučaju moramo očekivati odgovor. Radi se o osobi koja je na kraju krajeva samo kat više od nas u ovoj zgradi. I onda nakon toga na kraju se on pojavio što je bilo dobro zbog toga jer je on jedina osoba dakle, koja može u krajnjoj liniji e, odgovoriti na ta pitanja ovog visokog doma. Hvala povjereniče. Sada vaše zaključne komentare gospodine Čamba. Izvolite. Hvala predsjedatelju, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Najljepša hvala na, ovom, novoj korisnoj razmjeni gledišta. Drago mi je čuti da Vijeće Europski parlament imaju brojne zajedničke brige i zajedničku želju da e, vidimo uskoro poboljšanje kako bismo imali kvalitetnije revizije. Sve strane potičemo da rade na zdravoj upravi kontroli upravljanja i europskih fondova. To je jako važno kako bismo u potpunosti odgovarali za svoje dijela. Dakle, moramo stvariti narednim godinama veliki napredak po tom pitanju, no ova rasprava upućuje jasnu poruku europskim poreznim obveznicima. Mi smo ozbiljni i e, revni u kontroli rashoda. Želimo biti sigurni da će Europska unija ispoštovati preuzete obveze i ispuniti očekivanja. Hvala najljepša. Hvala sada izvjestitelji. Gospođa Inesa Jala Sender, izvolite, imate dvije minute. Hvala predsjedniče, zahvaljujem e, svima na raspravi i želim e, samo govoriti, navesti dvije točke, onda možemo preći na glasanje. Mislim da vjerojatno nisam dobro čula predsjednicu nadzora nadzorne komisije koja je izgleda dovodila u pitanje do e, utemeljenost odluke o IMG-u. Kao što znate, toga je došlo u trenutku kada su ratovi na Balkanu zahtijevali da stručnjaci budu mogućnosti provjeriti stanje i tako dalje. Dakle, tu smo imali zastupnike, odnosno veleposlanike u Ženevi kako bi se zadovoljilo potrebe jako važnog sukoba koji je bio, koji se odvijao pred nama, dakle na Balkanu. No, ipak, problemi IMG-a započeli su 2012. kada su se počeli potpisivati ugovori koji su bili e, kada je u IMG došla gospođa Tanja Gonard, e, koju dobro znate, dakle, tada su počeli bivati odbivani neki ugovori u IMG-u. Dakle, mandmani koje ste naveli u razrešnici jako slabo e, pomažu za rješavanje problema. Što se tiče sukoba interesa, gospodine Ettinger, znate da vas cijenim doista iskreno, smatram da ste veliki profesionalac. No, kada naš statut i pravilnik za djelatnike, koji je u članku 11 bis, kaže da djelatnik u ispunjavanju svojih dužnosti citiram, ne smije se baviti pitanjima koja izravno ili neizravno predstavljaju osobni interes za njega i koji bi mogli dovesti u pitanje njegovu neovisnost. Dakle, ovo je samo ono što sam pročitao, samo dijelić puno dužeg članka. A komisija nam tvrdi, predsjeda, predsjednik prekida predsjednicu, hvala gospođo, moramo na tome stati. Si, grazie, presidente. Gospodine Valdi, izvolite. Hvala, ovo je bila odlučna rasprava. Kontrola proračuna. Daje nam važne elemente, dakle, u ruke za upravljanje proračunom Europske unije, međutim, mnogo sredstava se i e, troši uzalud. Mogli bismo tu sad nabrojati konkretne sektore, a i konkretne osobe koje bi bile odgovorne, dakle, za te e, neodgovorne administrativne troškove i ukoliko smijem reći nešto u političkom kontekstu što se tiče e, sljedećeg e, VFO-a, obzirom na stanje globalne ekonomije, ali isto tako ekonomije eurozone prije svega, ili pak zemlje poput Njemačke, Francuske i Italije, bilo bi e, zanimljivo dakle, da se razmisli o reviziji određenih klauzula u paktu stabilnosti i rastu kako bismo omogućili da prođu investicije koje imaju dodanu europsku vrijednost i koje su dakle vezani između ostalog na europske fondove. Hvala. Hvala gospodin Šmit, izvolite imate dvije minute herr präsident! nur ganz kurz zum schluss ich würde mir wünschen dass die rolle des hvala ću veoma kratko predsjedniče što se tiče dakle relevantnog odbora smatram da ovo što su rekli kolege kaže mora biti shvaćeno ozbiljnije čula sam dakle i njihovu stranu to također treba dakle provesti bez daljnjeg okolišanja i bilo bi dobro da kolege manje polemiziraju i manje sebe svačaju ozbiljno, a više važne teme o kojima se govori tu u parlamentu, da se više više pažnje obrati tome kako bismo mogli sugati rukave, obaviti konkretne rad. To je bilo najbolje za nas, a isto tako i za kolege u konkretnim područjima o kojima je riječ. Mnogo hvala. Hvala, gospodin Kon, dvije minute. Hvala, ja ću veoma kratko kolegama i kolegicama izvjestiteljima u sjeni želim se zahvaliti na odličnoj suradnji ali isto tako i drugim institucijama s kojima smo surađivali i dobili smo od njih veliku podršku zahvaljujem i svima koji su sudjelovali u svemu ovome konkretno ljudima iz staništa hvala Hvala gospođa Sarvama. Izvolite, imate dvije minute za zaključne komentare. Izvolite. Thank you, Uh, Hvala, gospodine predsjedajući. Veoma kratki, obzirom da se kolege vraćaju u uh, vijećnicu. A ja želim biti popularan kao i svi drugi u ostalom. Na kraju bih samo rekao jednu stvar. Različnica je veoma ozbiljna stvar. Ne radi se tu o zagovornicima Brexita, niti o onima koji viču na nas da e, uzalud trošimo novce poreznih obveznika. Zapravo je stvar potpuno drugčije. Mi smo tu upravo zato da, da uspostavimo kontrolu i da pratimo način na koji se troše zajednički novci. A ja vam jamčim da se zajednički novci troše na veoma razuman način. I sada gospođa Dlabajova, posljednja izvjestiteljica, imate dvije minute. Hvala gospodine predsjedajući. Dopustite da još jednom e, zahvalim izvjestiteljima u sjeri na obiljenom poslu i na e, doprinosu današnjoj raspravi. Socijalni aspekti su ključni za povezivanje i javnog i privatnog sektora i doista mnogo doprinose stavljanju novih znanja i inovacijama. Moramo pojačati ulogu MSP-ova i uvezati ih u šire društvo, zato jer istraživanje i inovacije ne mogu biti isključivo odgovornost velikih e, kompanija i vlada. Sve je to međusobno vezano, a mi moramo dakle iskoristiti potencijal na tom planu obzirom na e, odbor za kontrolu proračuna za nadu koji je glasao jednoglasno, apelovao bih na sve vas da usvojimo različnicu. Hvala. Rasprava je završena. Glasovanje će biti danas u 5 sati, što znači za 25 sekundi. Hvala.